Mėly kolegos, mes turime e, šiandienos. Drage kolege, mislim da možemo početi sa sastankom odbora. Drago nam je što je s nama Edith Bauer, stručnjakinja iz Agere na našem sastanku, jer je poljoprivreda za nas vrlo važna. Vrlo je važno surađivati s njihovim stručnjacima jer uz njihovu pomoć možemo donijeti dobre političke odluke. A sad ću dati riječ gospođi Edith Bauer. Imate riječ, gospođi Bauer. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas opet ovdje. Kao što znate, ja sam bila članicom ovoga odbora oko deset godina, a sada sam članica stručnog foruma EGERA. Vi ste za mene glasovali, hvala vam na tome. Pokušat ću govoriti engleski jer sam pripremila neke informacije na tom jeziku. Željela bih e, reći nešto o tri pitanja i o tri teme. Što je sa novostima u EGU, drugo stručni forum, čime se bavimo na našem stručnom forumu i trećo koliko e, znamo sprema se strategije za sljedeće tri godine. Voljela bih čuti vaše mišljenje o tome kako napredovati u tom radu. Kao što znate, ja sam vaše uši, ja sam vaš glas u tom stručnom forumu. Što se tiče EGE, ja spadam u među one ljude koji su glasovali za uredbe u ovome odboru i na plenarnoj sjednici. Ja sam bila ta koja je bila zato da se EGE osnoje. Nakon nekoliko godina pratimo ege jer je početak bio jako težak. Nakon tri godine uspjeli su od zaposliti osoblje. Sad se moraju seliti iz svojih ureda. Početi su bili teški. A sad vam mogu reći da je došlo do velikog napretka u radu EGE. E. To je sada stabilna i cijenjena institucija koja ima vrlo jasnu perspektivu i stabilno osoblje uprkos svojoj veličini. To nije velika institucija. E, EGE su uspoređivali sa FRA i sa Eurofondom, no morate znati da je EG, da EG ima 50 zaposlenika i stažista i da ima stručnjake koji su otposlani iz država članica. 37 je zaposlenika, poslenika, ima više od 100, Eurofond čak i više, 110 ili tako nešto. Trebalo je dugo vremena da se pojavi website i ako otvorite sada te web stranice možete pronaći jako puno korisnih informacija od te, tezaurusa, odnosno rječnika do online alata za e, rodni mainstreaming, rodnu ravnopravnost. I kao što vi znate, Rodna, ravnopravnost, onda indeks rodne ravnopravnosti je trenutno najzanimljiviji alat. On će se ažurirati u listopadu ove godine i imat će i nove komponente. Odlučili su u, u ovaj integrirani indeks uključiti i nasilje protiv žena nije laka zadaća. A sada mogu prijeći na svoju drugu temu, odnosno drugo pitanje, jer kao članica e, stručnog forma izabrana sam da predsjedam radnom skupinom koja se bavi rodnom statistikom i indeksom rodne ravnopravnosti. I prošle godine smo imali sastanak na kojem smo isključivo raspravljali o temi nasulja, nasilja. To je vrlo ozbiljna i teška tema. Indeks, kao što možete vidjeti, sastoji se od šest domena sa puno poddomena. Neću o tome govoriti jer to možete pronaći i to vjerojatno već dobro poznajete sa njihovih web stranica. Što se tiče nasilja, puno je pitanja, jer smo jer se oslanjamo samo na jedan izvor podataka, a to je istraživanje FRA koje je provedeno prije nekoliko godina, nemamo ništa novije, no čak i podaci iz tog istraživanja i iz Eurostata gdje također imamo neke podatke, ali malo je podataka na Eurostatu. Što se tiče ubistava, odnosno ubistava žena, to je zaista vrlo teško pitanje jer nemamo čak niti harmoniziranu definiciju za pitanja nasilja. Situacija sa tog stanovišta nije baš dobra, no rasprava se nastavlja i pokušavamo ažurirati naše podatke da oni budu što točniji. I još jedno pitanje kojim se bavio forum stručnjaka je neravnopravnosti. Postoje tehničke metodološke e, teme, odnosno pitanja što znate to je dodati satelit na indeksu rodne ravnopravnosti. i Također se postavlja i pitanje koliko duboko možete ići u podatke kako biste imali pouzdanu sliku. Da, te intersektirajuće e, neravnopravnosti ne mogu se uključiti u domenu jer bi se onda pojavile dva puta u indeksu. Ove godine pokušavaju u sliku uključiti i invalidnost i s E, starost kao i pitanja migranata. Kao što znate, forum stručnjaka je savjetodavno tijelo EGA. Nažalost, nemamo predstavnika u e, upravnom odboru. Sljedeći sastanak foruma stručnjaka bit će ove godine u svibnju. Ono što je važno je da razmijenimo informaciju s vama, a ono što je zaista važno je da se stvara strategija. A sada prelazim na treće pitanje, odnosno treću temu. To je strategija. EG ima neke ideje, ali je do trenutka kada se te ideje usvaje od strane e, upravnog odbora sve je otvoreno. Postoje neke ideje da se radi i napreduju tri smjera. Prvo je naravno indeks rodne ravnopravnosti. Njega treba ažurirati i treba mu se posvetiti tako da se naprave e, harmonizirane e, definicije. U ovom trenutku bih vas molila za pomoć. Kao što znate, na stolu je pred svima nama Istanbulska konvencija. Nakon ratifikacije od strane Evropske unije, iz članka 11 Istanbulske e, konvencije proizaći će obveze da se prikupljaju podaci, da se upravlja istraživanjima o ovoj temi. Stoga će biti potrebna koordinacija, a za tu koordinaciju najvjerojatno će najbolji okvir uključivati komisiju, parlament, EGE i možda neke nevladine udruge koje funkcioniraju na evropskoj razini. No da bi se izvršila koordinacija, ja sam sigurna da nema boljeg mjesta nego EGE. Ali bit će potrebna podrška ovim naporima pa bih vas toga zamolila da podržite Ege kako bude napredovao u tom smjeru. Eto, to bi bilo ono što se tiče indeksa rodne ravnopravnosti. Kao predsjedateljica ove radne skupine mogu vam reći da nam predstoji puno rada jer harmonizirane definicije su u mnogim slučajevima jako potrebne uprkos činjenici da je EG razradio riječnik različitih definicija. To također možete naći na e, web stranici. Sljedeće je pitanje pitanje mainstreaminga, rodnog mainstreaminga. Kao što sam e, rekla, EG je relativno mala institucija i mora se usredotočiti na neke teme unutar ovog velik, velikog pitanja mainstreaminga, rodnog mainstreaminga. Njihov je njihova je zamisa da se usredotoče na proračun za rodna pitanja i to u europskim e, strukturnim fondovima i investicijskim fondovima. Čini mi se da bi to moglo biti zaista vrlo novo i vrlo korisno, da bi to mogla biti nova korisna dodana vrijednost rada u Egeu. Osim toga pokušavaju, a to je treće pitanje, treće područje u kojem pokušaju, na, pokušavaju e, napraviti korak naprijed, to je pitanje žena e, migranata. Ove godine u ažuriranom indeksu e, rodne ravnopravnosti pojavit će se i ovo područje, no bez dodatnog osoblja neće moći posvetiti se koliko treba pitanju žena migranata. Oni znaju da se ovdje radi o pitanju sigurnosti, ali još jedan dio dodate, e, dodane vrijednosti e, rada EG bi mogao biti upravo i taj rad na sigurnosnom pitanju. Za početak e, bi to bilo to, ovdje bih završila i rado ću čuti vaša gledišta i vaše razmišljanje, jer kao što sam rekla, ja sam vaš glas i vaše uši u forumu stručnjaka Zaista cijenim ovu prigodu i e, molila bih vas da iznađete mogućnost da se sastajete više manje redovito kako biste razmijenili stavove razmišljanja jer zaista sam uvjerena da je to za korisno i za vas i za EG. E. Hvala. Puno hvala, gospođo Bauer. Slažem se s vama da je suradnja s vama i razmjena mišljenja nužna i za naš odbor i za Europski parlament i za države članice. Sad je vrijeme da počnemo raspravu. Thank Hvala što ste nam se jutros pridružili na sastanku odbora. Prije svega želim odati počast EGU. Sastala sam se više puta sa njihovim osobljima i posjećivala sam više puta njihovu internetsku stranicu. I podrška koju oni pružaju je itekako cijenjena. Druga stvar, pozdravljam vaše posljednje komentare o tome kako ćete redovito dolaziti kako bismo ostali u kontaktu, to bi nam bilo od velike pomoći. Vezano također za e, nešto što ste rekli, Naime, drago mi je da ste se dotakli jedne teme o kojoj sam ja htjela govoriti, a to je pitanje proračuna za rodne politike. Neki od nas e, su članovi proračuna za odbor a i proračuna za porezna pitanja i mi smo se e, uzeli smo u obzir i to pitanje kada je riječ o europskom proračunu. Slijede jako važni pregovori. Imat ćemo e, pregled na sredini programskog razdoblja vrlo uskoro Radit ćemo na budućem e, višegodišnjem financijskom e, okviru, e, zatim na okvirnom programu 9 i tako dalje. Prethodni povjerenik za proračun je rekao da će unijeti rodna pitanja i voditi računa o njima kada se bude donosio novi proračun. Nisam sigurna hoće li to doista biti tako, ali mi ćemo raditi na tome. Potpora EGE-a u smislu pružanja podataka i dokaza i u smislu alata s kojim možemo nastaviti donositi proračune koji uzimaju u obzir rodna pitanja. Naime, Europski proračuni e, vode računa o tom rodnom elementu, što nije uvijek slučaj u nacionalnim proračunima. E, naime, bilo bi jako korisno blisko raditi s vama, osobito e, uoči ovih važnih događaja koji su uključeni u pregovore. Hvala lijepo. Gospođa Perez. Hvala vam lijepa predsjedateljice i svakako e, vas prvo želim pozdraviti, izraziti dobrodošlicu i e, imali smo mogućnost s vama dijeliti rad, dakle e, koji je smatramo vrlo važan budući da se radi o pravima žena i sigurna sam da je vaš e, rad unutar instituta e, iznimno vrijedan i daje pozitivne rezultate. Što se tiče pitanja, imamo važna pitanja E, i e, pogotovo ona koja se odnose na ravnopravnost u sektoru rada i e, smatramo to iznimno važnim te smo govorili već o tome da bi trebalo bliskije surađivati dakle parlament i institut i neki dan sam baš rekla da je važno imati uvid u onaj rad koji se trenutno odvija u području rodne ravnopravnosti. Mi kao europarlamentarke e, zapravo želimo lakši pristup e, ovom, e, ovoj vrsti istraživanja i vaših rezultata, a informacija će biti, e, informacije trebaju biti pružene svim organizacijama i institucijama koje se bave rodnom ravnopravnošću. Upravo zato potrebno je da e, se e, intenzivira, odnosno poveća izdvajanje iz proračuna za ovakve namjene, budući da se radi o tome da je potrebno povećati izdvajanja da bi se mogao povećati opseg posla koji vi obavljate. Sve to naravno ima veze s e, analizom stvarnosti koju, im, e, koja, koju je potrebno provesti i e, upravo zato želim da se težište stavi na e, posao koji obavljate i e, na činjenicu da u svakom trenutku mi kao odbor za prava žena e, trebamo imati uvid u podatke i u potrebe koje Europska unija ima kao institucija i upravo zato trebamo zapravo na neki način pomiriti ove, e, ovaj rad koji se u različitim sektorima odvija i bliske surađivati. Hvala. E, Puno hvala. Ja bih željela s vama podijeliti neke ideje. Prije svega, zahvaljujem gospođi Bauer na radu koje obavlja. Jako cijenim rad EGA. Baš zato što sada imamo indeks ravnopravnosti. On nam pomaže da, tako reći, izmjerimo situaciju u različitim područjima i u različitim državama članicama. Znam e, da sada se poziva na to da se taj indeks e, proširi na, rude, na ljude različitih e, dobnih skupina, na osobe s invaliditetom i tako dalje. Smatrate li da je taj indeks ravnopravnosti, taj ogroman posao koji obavlja EGA, smatrate li da je taj posao i njegovi rezultati da se oni adekvatno koriste. Što možemo učiniti da osiguramo da će rezultati aktivnosti rada u EIG-u EIG biti učinkovitije korišteni? Mi se sa EIG-om sastajemo redovito. A, u trogodišnju strategiju smo unijeli i svoj doprinos. No što možemo učiniti kako bismo osigurali da se rašire informacije o rezultatima rada EIG-a? Kako da izbjegnemo pitanja je li uopće EIG, odnosno je li uopće ovaj institut potreban? Dakle, kako osigurati da su rezultati bolje poznati? Puno hvala na vašem doprinosu. Ja sam zapisala vaše pitanja. I vaše komentare ću proslijediti u institutu, odnosno u upravnom odboru instituta um, i uh, uh, foruma stručnog foruma stručnjaka. A što se tiče rodnog uh, donošenja proračuna, Postoji Postoje alati za donošenje proračuna koji uzima u obzir rodna pitanja. E, ti alati e, su prikupljeni u institutu. Oni su na raspolaganju, a oni su e, vam, njih se može koristiti, oni su vam pristupačni. Ono što možemo od njih očekivati Ovo doista je mala institucija i e, može imati samo ograničene ciljeve. A ciljevi za iduću godinu jest baviti se dodanom vrijednošću iz rodne perspektive, kad je riječ o strukturiranju fondova. Investicijski fond e, bit će doista nešto novo i predstavljaće dodanu vrijednost. Naravno, nije isključeno da bi to moglo pomoći i u donošenju proračuna koji uzim u obzir e, rodna pitanja, a to se odnosi i na proračun Evropske unije. Dakle, uvjerena sam da je to moguće. I to će biti nešto novo i donijet će dodanu vrijednost. Što se tiče pitanja a, koristi li se indeks za rodnu ravnopravnost na adekvatan način? Ja mislim da to nije slučaj. EIGE dobiva jako puno zahtjeva za suradnju od ovog odbora. A, vijeće, odnosno predsjedništvo, svako predsjedništvo, kao što i sami znate iz vlastite prakse, odabiralo je neke teme iz ovog područja. To je slučaj i sa ovim predsjedništvom. ali ta poveznica, ta veza je puno slabija kada je riječ o Europskom parlamentu. Prije svega, vi kao odbor biste trebali više koristiti taj indeks. ponekad se on doživljava kao e- indeks koji je u natjecanju sa indeksima oecd ili Svjetske banke u konkurenciji. No moram reći da je ovaj indeks za Europu prilično relevantan u odnosu na druge indekse. Naime, on taj indeks bi mogao biti nešto što se koristi u mjerenju razine demokracije u Europi. Na primjer, Izvješća o ljudskim pravima, a izvješće o ljudskim pravima je nešto što vi sastavljate svake godine u odboru LIBE. Dakle, takvo izvješće bi se tako također moglo poslužiti indeksom rodne ravnopravnosti. Dakle, taj indeks bi se doista široko mogao koristiti i vrlo precizno bi se mogao koristiti. Ja vas pozivam da koristite prije svega taj indeks ovdje u ovom odboru, odnosno u godišnjem izvješću ovog odbora. Naravno, postoje tu čitav iz drugih mogućnosti. A kolege rade naporno na prikupljanju tog znanja i upravljanju njime. Doista postoji jako puno informacija koje možemo prikupiti i koristiti. Puno hvala. Puno hvala gospođo Bauer e, što ste nam se danas, što ste nam se danas pridružili. Zahvaljujem na suradnji. Sigurna sam da ćemo nastaviti surađivati i u budućnosti. Slažem se s vašim prijedlogom. I mi ovdje radimo na različitim temama, na različitim e, dosijeima, sastavljamo različite izvješća i mi bismo trebali koristiti EIG-ove e informacije što je više moguće. Mi smo završili današnji sastanak sada, a sada mogu samo najaviti da ćemo se 11.